Europske unije zatočeni u Indiji, osobito italijanski, estonski i britanski građani. Odmah dajem riječ kolegama, autorima rezolucije. Najprije ima riječ gospodin Indrek Tarant na dvije minute. Hvala predsjedavajući. Hvala predsjedavajući. Svi klubovi zastupnika nisu podržali našu rezoluciju prije godinu dana, no bolje ikad nego i nikad, te se nadam da će današnja rezolucija omogućiti da stane u kraju ovom incidentu. Zeleni su prvi započeli i povezali smo slučaj italijanskih i estonskih mornara. Mi smo mislili da to nije najbolje rješenje, već da će to stvoriti dodatne probleme, no e, sretni smo što su estonski i drugi kolege uvidjeli da je to dobro. Želim se zahvaliti kolegama italijanskim zastupnicima koji su shvatili naš stav i uzeli to razmatranje. Ja sam uvjeren i uvjeravam ih da mogu računati na moju pomoć kada se radi o borbi za ove italijanske pomorce želim se zahvaliti također Jeffrey Van Ordenu koji je aktivno tražio rješenje za ovaj problem te nam je pomogao da dođemo do informacije iz Indije. Mi nismo se pridružili zajedničkoj rezoluciji jer imamo svoju vlastnu rezoluciju jer se u našoj rezoluciji ne spominju osobitost indijskog sudskog sustava. Ovdje u parlamentu mi nismo diplomati, ne radimo ni za koju diplomatsku službu, te smatramo da naša rezolucija mora odraziti činjenice, jer u suprotnom neće imati dovoljan utjecaj. Što se tiče članka drugog u ovoj zajedničkoj rezoluciji, Indija ima 2 milijarde stanovnika, a Estonija malo više od milijun stanovnika. Dakle, tu se radi o punim, puno većim e, puno većoj zemlji ako bismo mi htjeli napraviti odmazdu, onda bismo morali uhititi 400 tisuća indijskih građana da bude srazmjerna stvar. U svakom slučaju mislimo da Britanci i Estonci i njihove sigurnosne e, njihovo osoblje da je za te ljude najvažnije da se vrate kući i da se usvoji ova rezolucija. Najviše hvala. Sada gospodin Brgecio ima riječ. Hvala predsjedniče. Ja također želim zahvaliti svom klubu zastupnika koji je bio voljan stati na zalagati se za ovako pitanje na plenarnom zasjedanju, jer ovo je nešto što je od velikog značaja za našu zemlju. Tamo su dva talijanska mornara koja su još uvijek zatočena u Indiji i čekaju sudski postupak, pa koji će u svakom slučaju, kad god se stvari poslože, biti subjektivan. Ishod suđenja je dalek, spominje se čak i dalji, da će presuda biti donesena poslije 2018. godine. Kaže se da je moja zemlja velika zemlja i da ta velika zemlja bi trebala zaštititi svoje vojnike, osobito kada su zatočeni u inozemstvu, a moram vam reći da nismo do sad dovoljno toga učinili osim konfuznih i slabih nekoliko stvari. Moram vam reći da tu ima još jedna druga vlast koja je jako slabašna, a to je Europa. A što se tiče ova dva talijanska mornara, moramo spitati gdje su, gdje je ta europska obrana. Ne možemo se braniti od islamske države ako nismo u stanju zaštititi dvoje svojih sugrađana koji su se borili za nas protiv međunarodne piraterije. Mislim da Europska unija također mora braniti još jednu važnu stvar, a to je njihova vojnička čast. Možda to objašnjava činjenicu da ovaj angažman nije bio dovoljan jer podrijetlo tih vojnika nešto što se tiče cjelokupne Europske unije, to je sigurno. Možda smo se mogli opredijeliti za međunarodnu arbitražu. Gospođa Mogherini i Europa su i više slabiji. Ovdje su ostvarene zadovoljavajući rezultati. Nama bi trebalo biti jako stalo do sudbine naših mornara i do zastupanja načela slobode. Mislim da moramo revidirati cjelokupne odnose između Europske unije i Indije, a najprije trebamo prekinuti sve pregovore u tijeku s Indijom, a osobito obustaviti pregovore o slobno-trgovinskom sporazumu. Vidite što Amerikanci rade kada štite svoje vojnike. Najviše hvala gospodine Borgecio. Gospođa Adinolfi, izvolite. Ja se ispričavam autor ovog teksta, nažalost nije mogao nazočiti ovom sastanku jer imao drugdje obaveze. Ponovno se Europski parlament mora očitovati o povredi ljudskih prava. Ovdje se radi o uhićenju i osuđenju pet britanskih e, i nekoliko estonskih e, građana i kao što kolega upravo reče dva italijanska mornara. Mislim da je normalno i nužno da države članice budu jednako složne kao što su to u prošlosti bile. Tu se mora e, zajednički djelovati, cijela međunarodna zajednica to mora napraviti, trebala je to već odavno uraditi i iznjedriti rješenje za ovaj problem. Uostalom, pozivam gospođu Mogherini, visoku predstavnicu, da djeluje što prije moguće. Hvala zastupnik Jeffrey Van Orden. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajući. Najučinkovitije rješenje protiv piraterije jeste eh, jesu zaštarske ekipe na brodovima, a to su eh, i one se oslanjaju na matične brodove koji su pravi prave oružarnice i brod eh, Simon Gard Ohio je bio takva jedna žarnica i 12. E, listopada 2013. godine bio je navodno u e, indijskim e, nacionalnim vodama i tada je bio priveden u luku, indijsku luku. Tu su, dakle, tu je bilo 35 članova Posade 14 tonaca, 6 Britanaca i ostali su bili Ukrajinci i Italijani. Dakle, nakon e, pravnih rasprava i naše zaprepaštenosti oni su bili izvedeni pred sud i dobili su maksimalnu presud od pet godina zatvora. I kroz ovo razdoblje od više od dvije godine oni su bili držani u zatvoru u Indiji. Predsjedavajući, moram reći da mi poštujemo indijsku suverenost nad e, svojim teritorijem i vodama i znamo da oni imaju dobru pravnu tradiciju. Znamo da je Indija pretrpila e, užasne terorističke napade od kojih su neki došli upravo sa mora i razumijemo njihov senzibilitet. No u ovom slučaju osobe o kojima se radi ne predstavljaju nikakvu prijetnju Indiji, niti predstavljaju, niti su učinile nikakvo nasilje na indijskom tlu, što više oni su se bavili protuterorizmom. Ovi ljudi, Britanci, Estonci i drugi imaju sada jako neizvjesnu budućnost, njihove obitelji su E, očene i tražimo od Indije uz dužno poštovanje da dopuste do kraja ovog postupka da ti ljudi budu pušteni na slobodu. Najljepša hvala. Hvala gospodine Norden. E, jeste li spremni odgovoriti na plavi karton gospodina Deva? Gospodine Deva, izvolite imati riječ. Hvala predsjedavajući. Da li se slaže gospodin Van Dorden da je dosta absurdno da indijske vlasti koje su osudile ljude da postupaju sa svima jednako. Na brodu kapetan je taj koji upravlja brodom i kaže posadi da ide na ovu ili onu stranu i da Dakle, on je rekao da se ide u Indiju da i, posada je morala poslušati, da nije poslušala, onda bi bila na a indijske vlasti ovdje ne razumiju razliku između skupine ljudi koji moraju poslušati zapovjednika i drugih koji izdaju zapovijesti. Da li se slažete s njim? Pa da, kolega, i to je jako dobra argumentacija. I ovdje imamo jako e, subjektivna e, uhićenja bez ikakvog opravdanja. Tu smo imali, tu imamo ljude koji su se našli u jednoj jako nezahvalnoj situaciji. Iz svih tih razloga upravo zato mi tražimo da se ovo pitanje što prije privede kraju zaključi. Hvala. Hvala. Zastupnik Tune Kelan, imate dvije minute na spolaganju. Hvala predsjedavajući. Želim se zahvaliti kolegi Van Ordenu najprije na konstruktivnom i pozitivnom stavu u izradi ovog teksta rezolucije. Nije bilo jednostavno, što više, no došli smo do dobrog rezultata. Želim također e, izraziti svoju solidarnost prema dvojici talijanskih mornara, no talijanski kolege su htjeli da ta dva slučaja budu izuzeta iz današnje rasprave, no naše simpatije i solidarnost su upućene i ovim talijanskim mornarima. Ovdje se radi o više od 20 europljana, 14 estonaca, 6 britanaca, koji su bili angažirani u protupiratskim operacijama i taj brod je zadržan od listopada 2013. godine, kao što to gospodin Van Orden s pravom rekao. I što je tu zanimljivo? Pa oni nisu bili optuženi za pljačku, protuzakonitu trgovinu ili utaju poreza. 20 i više europskih e, građana optuženo što je ušlo u e, indijske vode sa, s naoružanjem i što su kupovali naftu iz neslužbenih od neslužbenih izvora. To je sve. Mislim da bi takav postupak trebao trajati za suđenje za takve stvari. Treba, postupak bi trebao biti gotov u par mjeseci, ne više. A ovdje se čeka više od dvije godine. Jedan indijski sud ih je oslobodio optužbi, a tek ovaj, ovog mjeseca ih je jedan drugi sud optužio na maksimalnu petogodišnju kaznu. Mi ovdje ne dovodimo u pitanje in, suverenost Indije ili njihov pravni sustav, već tražimo čin dobre volje da se oslobodi ove ljude iz očajne situacije. To su ljudi koji su više od dvije i pol godine proveli udaljenje od svojih obitelji. I mislim da se ovdje zalažemo za temeljna prava europskih e, europljana. To nije ništa izvanredno, to je sve to pravo zastupnika u parlamentu da izraze zabrinutost za svoje sugrađane. Zaštita i podrška naših sugrađana ne može biti nešto što je neovisno, e, što ovisi o diplomatskim i političkim e, rasporedima. Hvala. Hvala, zastupnik Pajet. Najpša hvala, zastupnik predsjedavajući. 14 tonaca i 6 britanaca, svi su to, sve su to europski europljani, nalaze se već više od dvije godine u Indiji nezavitnom položaju. Nakon što su 2014. oslobođeno svih optužbi, došlo je do žalbenog postupka i e, prošli tjedan su ti ljudi nakon velikog preokreta optuženi na petogodišnju kaznu koja treba odmah biti izvršena. To je bio šok za sve nas. Poanta ove rezolucije je da se privuče pozornost Indije i Europske unije na ovaj slučaj kako bi se pozitivno rješenje moglo naći. Možemo razumjeti zabrinutost Indije i njenu osjetljivost, no tražimo od Indije također da razumije i naše stavove. Ljudi koji su se bavili protupiraterijom i zaštitom e, granica sada su to, to je jedini učinkovit način borbe protiv piraterije. Ti ljudi su jednostavno obnašali svoju dužnost, a izgubili su slobodu i ostale bez svojih obitelji. Mi od Indije tražimo da, nas, da nam vrate naše ljude. Hvala. Hvala. Zasmik Pier Antonio Panceri, imate jednu minutu. Najviše hvala predsjedniče. Htio bih da birokratska rigidnost predsjedništva ne stvara konfiziju. Naime, ovdje se u naslovu govori o italijanima, a u rezoluciji se uopće ne govori o italijanima, jer ono što se tiče ovih talijanskih e, mornara je zasebno razmatrano, a ovo što ćemo sada usvojiti mora biti napravljeno tako što ćemo promijeniti naslov. Danas se govori samo o zaštitarima iz sa broda Simengard, Ohio, 14 estonaca i 6 britanaca. To treba jasno i glasno biti rečeno. I ova rezolucija se ne obrušava na Europu. Europa je zemlja koja ima stare demokratske vrijednosti i tradicije. No, mi inzistiramo na ovome nakon što smo uočili određena proturječja u pravnim odlukama i ljudi na koje se ovo odnosi moraju e, njihova prava, ljudska prava biti ispoštovana i u suradnji između Europske unije i Indije moramo naći rješenje za tu daljnju suradnju. Nadam se da ćemo to uspjeti. Hvala. A sada nastupaju klubovi zastupnika u ime Pučana. Stanislav Polčak imate riječ. Hvala predsjedavajući. Uvjeren sam na temelju svih raspoloživih informacija da će europski građani i mornari biti da će se priznati da ne predstavljaju nikakvu opasnost, da nisu predstavljaju nikakvu opasnost i ja smatram da je ova situacija potpuno neprihvatljiva. Ovo je u izrazitom kontrastu sa načinom na koji postupa Europska unija. Naime, između 2010. i 2013. Europska unija je u biti pružila pomoć razvoju Indije, osobito kada se radi o razvoju određenih zajedničkih ciljeva, dala je Indiji 470 milijuna eura, isto tako i za sektore e, zdravstva i druge. Ja mislim da bismo morali razmotriti svoje stave, ne bismo trebali pružati režimu takvu pomoć, a da nam se na tako sramotan način uzvraća. Hvala. U ime socijalista i demokrata, gospođa Lauristin. Najviše hvala predsjedniče. Povjereniče, kolege, jako mi je drago što su se svi klubovi zastupnika jednoglasno odlučili pokazati solidarnost tim mornarima čija je sudbina nešto što izaziva veliku brigu Estoncima. Mi smo zabrinuti ne samo za sudbinu Estonaca, već i za sudbinu Britanaca i Italijana koji su u ovoj situaciji. Puno se govori o solidarnosti, solidarnosti europskih nacija, o solidarnosti oko velikih stvari, no solidarnost je stvarna i kad se govori o svakom pojedincu. Dakle, odluka koju ćemo donijeti je od simboličkog značaja. Ona pokazuje i ukazuje na to da svaki europljanin može vjerovati u Europsku uniju i vjerovati da će ona stati i zaštiti solidarnosti i smatramo da je svaki europljanin jednako vrijedan. U ime e sera a Deva, izvolite. Hvala, dopustite mi da samo kažem da nemamo kvorum dok se održava ova rasprava. Već sam tijekom rasprave u odgovoru na govor gospodina Van Ordena rekao da ono što se događa u Indiji uistinu predstavlja travestiju pravde. Međutim, moramo pomoći indicima da osuvremene svoj pravni sustav. Ljudi koji su uhićeni već dvije godine čekaju i nisu dobili nikakvu financijsku pomoć. Neki od njih su u vrlo lošem zdravstvenom stanju. Indije je bilo potrebno dvije godine kako bi se pokrenuo sudski postupak. Indijski sudski postupak se guši pod brojem sudskih predmeta koji traju po 20 godina. Vi ne možete imati demokratsku zemlju ukoliko pravosudni sustav ne funkcionira na pravi način. Ako mi nešto možemo učiniti da pomognemo Indiji, onda je to upravo u tim naporima da se modernizira pravosudni sustav. Hvala. U ime kluba zastupnika ALDE, gospođa Ton, izvolite. Hvala predsjedavajući. Poteškoće s kojima se suočavaju estonski državljani koji su bili na tom brodu pokazuju da bi se bilo koji evropski državljanin mogao naći u toj situaciji. Indija je najveća demokracija na svijetu, no ne smijemo zaboraviti da postojanje demokratskih procedura ne podrazumijeva i dobru zaštitu ljudskih prava ili da postoji pravo na pravično suđenje. Ne želim dati ocjenu e, indijskog zakonodavstva ili sudskog sustava. Međutim, prema međunarodnom pravu ovaj postupak traje predugo. Estonci i državljani ostalih e, država e, koje su uključeni u ovo su u teškoj situaciji. Ovi zaštitari su morali uzeti zajmove zato što nisu mogli raditi u proteklih dvije godine, a i članovi njihovih obitelji su u teškoj situaciji. To nam isto tako pokazuje da konzulati rade na vrlo ograničenim osnovama, dakle konzulat, e, govorimo o konzulatima država članica. I to također moramo razumjeti. Moramo poduzeti sve kako bi naša diplomatska pomoć uistinu bila dostupna svima. U ime kluba zastupnika FDD, gospodin Arno. Hvala, ja u istinu, poštujem indijski narod i indijsku vladu. Isto tako u potpunosti poštujem njihov suverenitet i prepoznajem ovu tešku i neobičnu situaciju koja je dovela do ovog slučaja. Međutim, ne smijemo ugroziti dobre odnose između Ujedinjene kraljevine i Indije i u duhu dobre suradnje mislim da je primjereno da uputimo određene zahtjeve Indiji. Ja prepoznajem da indijska vlada ima legitimnu e, i legitimno pravo biti zabrinuta zbog nezakonitog oružja i posebno nakon događaja u Bombaju 2008. godine. Međutim, koliko vidim ovi britanski državljani e, uključujući jednog od njih koji dolazi iz moje izborne e, jedinice, također su imali pravo vjerovati da djeluju sukladno međunarodnom pravu, da se bore protiv piratstva, da rade za jednu američku tvrtku. Oni nisu mislili da rade ništa što bi bilo suprotno zakonu, pravu ili e, interesima Indije. Niti su nužno bili svjesni činjenice da je to oružje bilo nezakonito u njihovom posjedu. I zato se uistinu pitam e, da li činjenica da su i dalje u zatvoru uistinu opravdava, da li je opravdana iz perspektive e, javnog interesa. Ja apeliram na britansku vladu da preispita ovaj slučaj i da oslobodi ove ljude koji su se našli u situaciji za koju nisu krivi. Hvala. Prelazimo sada na slobodno javljanje za riječ. Gospodin Kaputo, izvolite. Hvala predsjedniče. Nekoliko godina je prošlo otkad je velika većina podržala rezoluciju talijanskih državljana koji su uhićeni u Indiji, međutim njihova noćna mora nije prestala. S obzirom da će se u Hagu održati saslušanje pred arbitražnim sudom, donesena je odluka da se njihovi slučajevi ne uključe u ovu rezoluciju, međutim ja ih ipak želim spomenuti. Naime, odluka koju smo donijeli ne smije se protumačiti kao znak e, političke slabosti Europe. Ne prije nekoliko mjeseci kada smo izglasali tu rezoluciju rekli smo da je njihovo Uh, uhićenje, teško kršenje ljudskih prava. Za te talijanske pomorce i ostale državljane Europske unije koji su u pritvoru u Indiji mogu samo reći da ih moramo zaštititi i moramo odlučnije riješiti ovo sporno pitanje. Indija mora biti svjesna činjenica da kakvu god odluku donese da će to utjecati na njezine odnose sa EU-om. Kolega Jakovčić. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući E, ja znam da se vi jako trudite i želite svakome pristupiti na svom jeziku molim vas kada govorite e, nama iz hrvatske nemojte upotrebljavati riječ zamjenik jer zamjenik e, znači deputy ali zamjenik nije izraz što vi želite upotrijebiti a to je riječ zastupnik pa vas molim da upotrijebite riječ zastupnik. ono što želim naglasiti je apsurd ove situacije a to je da su ljudi zaista htjeli štititi sebe i štititi druge u antipiratskim praktički antiterorističkim poslovima a na kraju su sami nastradali. i nastradali su na najgori mogući način na način da danas čame u tamnici možda će ostati i pet godina ako mi ne uspijemo našim diplomatskim akcijama. i druga stvar koju sam htio naglasiti je upravo zbog moguće kontraproduktivnosti da izbacimo iz naslova pitanje talijanskih marinaca jer ih se uopće u rezoluciji ne spominje dakle nema ih u tekstu rezolucije i mislim da nije dobro da oni budu uopće navedeni zato što se želi na drugi način njima pomoći. E, <laughs> e, Uh, Kristina Morvaj. Sada kolegica Morvaj. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam iz redova zastupnika koji su euroskeptici, međutim kao pravnica koja je specijalizirana za kazneno pravo, moram reći da kad god neki državljanin Europske unije završi u zatvoru u nekoj trećoj zemlji, negdje daleko, Europska unija pokušava pružiti zaštitu tim građanima uz postojeću konzularnu zaštitu na koju svaka takva osoba ima pravo. Međutim, moram se obratiti gospodinu Devi. Naime, ne slažem se s njime da bismo mi trebali dijeliti lekcije Indiji kada je riječ o pritvaranju. Jedan mađarski državljanin Ištvan Beke iz moje izborne jedinice je u Rumunjskoj zadržan već tri mjeseca rumunske vlasti još uvijek nisu pronašle nikakve dokaze protiv njega. On je potpuno izoliran od vanjskog svijeta što uključuje kontakte sa obitelji i zapravo ovo već dio kazne, to njegovo zadržavanje. Prihvaćate li plavi karton, gospođo Morvaj? Izvolite. Gospodin Deva, izvolite, možete uzeti riječ. E, hoće li kolegica Morve prihvatiti činjenicu da ako se ljude zadrži u zatvoru tijekom dvije godine, a da se pritom e, ne pokrene sudski postupak, nije prihvatljivo u modernom svijetu u kojem živimo. I to je ono što sam ja rekao, bilo im je potrebno dvije godine kako bi se pokrenuo sudski postupak i izrekla kazna. A nekima od njih još nije e, ni nije niti nije bila nije, ni trebala biti izrečena e, kazna jer su izvršavali nalog no e, temeljem instituta habeus corpus nije li točno reći da su ranije trebali biti izvedeni pred sud u potpunosti se slažem sa kolegom devom neprihvatljivo je da se ljude drži pred istražnom zatvoru tijekom dvije godine, to bi trebalo biti više nego dovoljno vremena da se pokrene sudski postupak. Također se slažem i e, vezano za argumente HBS korpus. No, mi isto tako imamo slične probleme unutar Europske unije. Htio bih skrenuti pozornosti na to što je također jednako neprihvatljivo i također e, bismo trebali poduzeti nešto u vezi s time. Hvala, prihvaćate li sljedeći plavi karton? E, zastupnika Franzulike, izvolite. Kolegice Morvaj, vi ste rekli da ste stručnjakinja za kazneno pravo i govorili ste o, o mađarskom državljaninu koji je u Rumunjskoj. Znate li za što je optužen? taj čovjek. Istovremeno postoji dogovor između Mađarske i Rumunjske koje su obje države članice. Naime, postoji sporazum o suradnji. E, to nije isto kao kada neki državljanin Evropske unije završi u pritvoru u Indiji. Hvala, ja sam u potpunosti svjesna činjenice da je taj državljanin Mađarske optužen za pokušaj počinjenja terorističkih dijela. To je vrlo ozbiljna optužba. On je već tri, mjeseca tri e, mjeseca u zadržanu predistražnom e, zatvoru, međutim e, još uvijek nisu izneseni nikakvi dokazi protiv njega. Neovisno o težini optužbe u Europi svaka osoba koja je zadržana trebala bi imati pravo e, biti u kontaktu s obitelji jer predistražna, predistražni zatvor ne može biti sastavni dio zatvorske kazne. Povjerenik Mimica, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Htio bih vam zahvaliti na doprinosu ovoj raspravi. E, koja će dovesti do usvajanja e, rezolucije Europskog parlamenta. Mi se slažemo sa razlozima za zabrinutost koju ste naveli. Dvije godine neizvjesnosti su e, pojačale agoniju svih koji su uključeni u tu situaciju. Mi smo pomno pratili situaciju vezane uz estonske i britanske državljane. Isto tako smo bili u kontaktu sa estonskim i britanskim vlastima. Um, u svezi sa zaštitom e, prava europskih državljana. Europska unija je zajedno sa indijskim sugovornicima proteklih nekoliko mjeseci više navrata spomenula ovaj slučaj koji se negativno odražava na e, globalne napore u borbi protiv piratstva i to u trenutku kada bi međunarodna zajednica trebala poticati suradnju e, i baviti se suzbijanjem novih prijetnji. Nedavno smo saznali da je sud Tamil Nadu e, osudio ove zaštitare na zatvorsku kaznu od pet godina i na taj način je poništena odluka nižeg suda. Koliko znamo, oni sada razmatraju mogućnost podnošenja žalbe na tu odluku. E, to je neočekivana vijest. Dopustite mi da se u potpunosti slažem sa onime što je rekla ministrica vanjskih poslova Estonije. Iz ljudske perspektive nadala sam se da ćemo imati pozitivan ishod, no neovisno o presudi mi ćemo nastaviti raditi na tome da se te ljude vrati kući. Rješenje se mora pronaći u što kraćem roku. Mi ćemo nastaviti surađivati sa vlastima iz Estonije i Velike Britanije u sljedećih nekoliko tjedana, odnosno u sljedećoj fazi sudskog postupka. A što se tiče dva e, pomrca koji su talijanski državljani, poštivajući u potpunosti sadržaj i opseg rezolucije Europskog parlamenta o kojoj će se danas glasovati, želim još jedanput ponoviti da se mora pronaći rješenje i to što prije. Europska unija također redovito ističe ovaj problem u posljednje dvije godine na svim razinama zajedno sa našim sugovornicima iz Indije. Poruka je ista da se dođe do brzog rješenja uz puno poštivanje međunarodnog prava. Poštivanje međunarodnog prava podrazumijeva ne samo usklađenost sa UN-ovom konvencijom o pravu mora, nego i UN-ovim konvencijama o ljudskim pravima. Odluka da se pokrene postupak međunarodne arbitraže e, temeljem UNCLOS-a sukladno je međunarodnom pravu i to je korak u pravom smjeru. Uvaženi zastupnici, možete biti sigurni da ćemo nastaviti pratiti situaciju e, svih državljana Europske unije koji su pritvoreni u Indiji. Koordinirat ćemo dalje korake u suradnji s državama članicama. Hvala na pozornosti. Hvala povjereniče. Dobio sam prijedlog rezolucije i ovim zaključujem raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Glasovanje će se održati nakon što